Good morning, good morning colleagues, we will start Dobro jutro kolege, započet ćemo sa sastankom odbora. Naime, u deset sati imamo saslušanje, javnu raspravu. Ako nemate nikakvih prijedloga za izmjenu dnevnog reda, onda ga možemo smatrati usvojenim. Sljedeća točka dnevnog reda su obavijesti predsjedništva preporuke koordinatora na sastanku 35. koordinatori odbora FEM odlučili su zatražiti predsjedništvo e, nazočnost predsjedništva kako bi mogli neke zastupnice našeg odbora ići u posjet Maroku od 17. do 18. srpnja sljedeća obavijesta, Koordinator se odlučio održati misiju u Portugal 30, od 30.10. do 1.11. Zatim točka četvrta. 61. sjednica Komisije un o položaju žena. Izvješće o službenom putovanju 2017. Ukoliko nemate primjedbi, smatrat ćemo ovo izvješće u usvojenim. Sljedeća točka dnevnog reda je glasanje. Ali nema dovoljno zastupnika, zastupnica, možda ćemo sačekati koji minut. Hm? Hm? Okay. If there is no objections, we can mm, proceed our voting. So we will... Ako nema prigovora, možemo nastaviti glasanjem. Colleagues, we can wait maximum five minutes. Možemo dopustiti maksimum pet minuta čekanja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 Abstention. Suzdržani usvaja se. Amandman 15 tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 16 za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 17 tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 18 je usmjeni amandman.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 Zatvoram glasanje. Odbija se. Jer vi nemate kartu, ali ste protiv. Dakle, računajući taj glas, odbija se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se.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 suzdržani, molim provjeru. Otvaram glasanje, amandman 24. Glasamo elektroničkim putem, zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis prvi, tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Uvodne izjave. Amandman prvi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman dva. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman tri. Treći. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman četvrti od dva dijela, prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru. Otvaram elektroničko glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman peti. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman sedmi. Tko je za? Šesti otpada nakon usvajanja man petog. Dakle, amandman sedmi. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman deveti u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, molim provjeru elektroničkim putem, otvaram glasanje, zatvaram glasanje, usvaja se. Amandman deseti tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada ćemo glasati izmijenjeni nacrt mišljenja. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala. Now we are going to the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 Thank you. There is no more votes today and... To je sve što se glasanja tiče danas, a sada prelazimo na saslušanje. It will take a few minutes to change the podium. Treba će nam samo par minuta da